za Sjeverni Mali, e, to se vodi u Alžiru i općenito govoreći e, se bavimo Sahelom. Evo u ovom uvodnom izlaganju ostaću dosta opširan e, kako bih vam oslikao cjelokupnu situaciju. Što se općenito govoreći situacije tiče, mora se uvijek imati na umu kako je to područje jako blisko Europi i e, izravno ili posredstvom sjevernoafričkih zemalja. E, brojni događaj imaju reperkusije na to područje, bilo da se radi o migracijama, o krimčarenju ljudi i tako dalje. I tu u biti imamo jedno veliko područje koje bi se moglo nazvati strateškim ili geostrateškim područjem koje u stvari pokriva Europu, Sjevernu Afriku i samo područje Sahela. Jedna od odlika je da je slabo strukturirana i tu se vidi jedna od velikih poteškoća s kojima smo suočeni. Naime, Europska unija definirala je Sahel u svojoj strategiji kroz pet zemalja, Malim, Mauritanija, Niger, Burkina Faso i Čad. I znamo da je ta situacija Sahela takva da pokriva izuzetno široko područje, puno zemalja sjeverne i zapadne Afrike sa izravnim, jako izravnim vezama sa europskim kontinentom. Mislim da je to osnovna karakteristika e, ovog područja koju valja uvijek imati na umu. Dakle, to je jako veliko područje koje se produžava izravno prema europskom kontinentu. Naravno, evo, s godinama smo napredovali, Europska strategija za Sahel ima četiri godine, veliki broj država napravio i pridružio se toj strategiji za Sahel, što ukazuje na interes međunarodne zajednice za to područje, određen broj napredaka ostvaren je osobito je na vojnom polju i prvenstveno zahvaljujući francuskoj intervenciji koja je vođena u Maliju, a koja se onda malo pomalo regionalizirala E, posredstvom e, intervencije Barkan e, koja je, se prvenstveno vodi u Nigeru, koja je u središtu te oluje, tu imamo Mali, Boko Haram i Libiju gdje se radi, dakle tu se radi na vojnoj prvenstveno sa stabilizaciji područja zahvaljujući međunarodnoj intervenciji koja je produžena uz sa Minusmom, naravno to snage vjednih e, naroda na sjeveru Malija. Prije godinu dana bila aktualna želja da se organizirate zemlje u onome što se zove GP, dakle njihova želja da rade zajedno, da surađuju, da pokrenu regionalnu suradnju, a u okviru jedne situacije za koju znamo da je na regionalne prirode i da je sačinjena od raznolikosti tih premosnica, veza, spona, koje su dosta slabo strukturirane, a koje postoje između tih zemalja regije. Drugi pozitivni element bio je bio su pregovori za stabilizaciju Malija, kao prvo imamo pregovore iz Vagadugua od prije malo više od dvije godine kojima je, kojima je cilj bio da se e, omoguće e, izbori u Maliju, a zatim sada u okviru Alžijskog sporazuma e, Evo, to bi trebalo biti potpisano uz malo sreće od strane svih dionika u iduću subotu u Bamaku. i želim dodati još e, da su tu bili e, uloženi svi napori za političku stabilizaciju svih zemalja, dakle u Maliju nakon e, državnog udara i izbora stvar se malo vraćaju u normalu, ali tu imamo i zemlju poput Burkina Faso koja je doživjela određena provjeranja prošle godine, koja je sada u postupku tranzicije, stabilizacije koji se dobro odvija. Dakle, sve to su brojni pozitivni znakovi koji pokazuju da uz potisak, poticaj međunarodne zajednice postoji pozitivnih e, stvari koje se dešavaju. No istovremeno jasno je da nesigurnost na terenu i dalje dosta velika i ima više težnju ka porastu. Dakle, imamo na ovom Boko Haram, situaciju u Libiji. Zatim, situacija u Maliju je jako fragilna, neke tržiške skupine su jako oslabljene, a s druge pak strane druge i nisu, a u biti moglo bi se povećavati taj fenomen. Dakle, se imate na umu e, evo, atentate u Čadu jutros, a onda od prije nekoliko dana prije nekoliko dana bili su atentati na Jugumalija, dakle ne znamo tko što radi stalno, ali vidimo da je područje nesigurnosti sve veće. Isto tako možemo reći da sav uložen međunarodni trud nije doista promijenio temeljne postavke te situacije koji su brojni, dakle tu imamo e, labilnost država, zemalja upravljanja i demografska situacija, e, siromaštvo, koji to sve podhranjuju tu situaciju i danas smo e, tu gdje je puno toga napravljeno za stabiliziranje regije, a istovremeno vidimo skoro pa nepregledno svega onoga što se kriva iza toga svega. Evo, to je nekog riječi općenito govoreći. Međunarodna zajednica puno toga čini, Europska unija je puno poduzela, a opet ima čitav niz e, jako važnih tema od kojih ću neku cijenu spomenuti. Ono što je frapantno je da je područje Sahela već odavno dobiva pomoć od međunarodne zajednice u okviru pomoći za razvoj e, oni svake godine dobivaju oko 4 milijarde dolara međunarodne pomoći što je veliki iznos dakle tu, je, tu su novci za mali zatim multilateralnu pomoć imamo puno je međunarodnih aktera koji tu sudjeluju, Europa općenito govoreći, isto tako europske institucije koje pomažu u iznosu od 40% otprilike tog iznosa. Što se tiče Europske unije, došlo je do jake mobilizacije od kako je došlo do otvorene krize u Maliju prije nekoliko godina, a i od ranije, jer postojala je strategija za Sahel to bio način da se uzme u obzir višestrukost svih tih parametara te regije. To je strategija koja je komplementarna sa razvojem na kojem već Europska unija odavno radi u toj regiji. A tu su i pitanja sigurnosti. Dakle, povezivanje ta dva jest jedan od centralnih eh, elemenata, odnosno parametara te krize i jedan od ključnih načina da se bori protiv te krize. Europska unija puno je radila u postupku koji je nazvan e, Briselska konferencija o Maliju. Mogli smo mobilizirati ili doprinijeti skupljanju široko govoreći oko 2 milijarde eura od prije 2-2,5 godine. Zatim imali smo e, operacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike EUCAP Niger i u te Mali za, dakle za e, vojnu obuku, a i u Kap Mali je e, mobilizacija velikog broja država članica i tu je bio sve veći interes velikog broja država koje su manje navikle surađivati sa subsaharskom Afrikom i koje su surađivale posredstvom EU tema Ja moram reći da idem često u zemlje koje me pozivaju, idem u brojne zemlje koje nisu bile e, do sad partneri koji žele bolje razumjeti i shvatiti koji su to e, stvari koje se dešavaju. Danas Europska unija radi na e, kroz regionalne i nacionalne projekte koje, gdje će se prikupiti ukupno oko 3 milijarde eura u narednim godinama i danas je Europska unija popunila svoju strategiju akciji, planom djelovanja, regionalnim planom djelovanja koji ima veliku zaslugu što je identificirao četiri prioriteta dakle četiri ključna prioriteta a to su mladi, migracije granična područja i radikalizacija koji je koji su evidentirani kao ključni elementi teme a na kojima može Europska unija dati jednu dodanu vrijednost imajući na umu e, njegove e, sposobnosti Europske unije. Ja sam identificirao određene najveće izazove, dakle izazov regionalne strukturiranja, imamo dakle regionalne probleme, a dionicu jako raštarkani, a centralno pitanje je Alžir. Dakle, Alžir je velika sila regije i koja je pokazala posredstvom svoje podrške tom postupku pregovora na sjeveru Malija svoju želju i spremnost da bude važan regionalni e, dionik a danas vidimo da je Alžir e, uvidio koje su implikacije u tome svemu i želi sudjelovati kao ključni akter u pregovorima, odnosno slijedu između e, slijedu e, alžirskih pregovora tu je isto tako i čitav niz dionika. No, e, još jedna od stvari jeste učinkovitost međunarodne pomoći. Jedan od paradoksa jest da je to područje, područje koje dobiva veliku pomoć, a važno bilo da se to bolje organizira, da se bolje identificiraju prioriteti, da se možda bude bliže stvarnim problemima. Evo prvi e, specijalni poslanik e, Sahela bio je Romano, gospodin Romano Prodi koji je predao svoje izvješće prije otprilike godinu i pol dana. Rekao je da se mora naći način da se drugačije pristupi tom području i predložio je fond, zakladu za Sahel koji nije toliko u pitanju način da se skupljaju sredstva već da se na strukturiran način e, upravlja sredstvima. Predložio je također istraživačke programe za to područje Sahela i istina je da je veliki broj izazova. Ne znam da li smo doista upoznati sa svim e, problemima i da njima znamo dobro upravljati. Zatim, treće, e, radi se o gospodarskom razvoju kako bi se moglo stvoriti radna mjesta. To je izravno e, povezano sa izazovom migracije i s razvojem e, zapošljavanja mladih. Naime, svake godine ima nekoliko milijuna mladih koji stupaju na tržište rada, koji moraju naći svoje mjesto, oni to ne uspjevaju i onda tu možda dolazi do najgori situacija u vidu, tu može doći do jednog vida očaja, možda jak termin, ali to, je, to može biti ponekad i svojstveno mladeži i moramo se zainteresirati za to. I četvrto, moramo uspjeti stabilizirati mali. Mi smo, Europska unija je doista pomogla pri izradi sporazuma i potpisivanju sporazuma iz Alžira. Moramo to pretvoriti u konačnu uspješnicu Alžir će igrati svoju ulogu, Ujedinjeni narodi Minusma će igrati svoju ulogu i svi europski dionici koji su već nazočni moraju se odazvati velikim iščekivanjima koje su e, porodili ovi sporazumi. E, treba znati da su lokalni dionici jako bazrivi prema e, jako pozitivni, pardon, prema europskim dionicima. Nas se smatra jako pozitivnim e, koji dionicima koji su jako dobro upoznati s regijom, velika su očekivanja i tu je doista postoji veliki izazov za sve nas i potrebno je bolje organizirati stvar što je jasno. I evo mogu dodati još pet izazova, to je da se ostane na distanciji. Naime, međunarodna zajednica je dosta dobro se zna mobilizirati kada postoji žurnosti, ali sahelski problemi i opasnosti, ne želim biti pesimističan, ali su više ispred nas nego iza nas. Tu ima 70-80 stanovnika u ovom području, bit će ih 200 milijuna, to je neizbježno. Tako da moramo znati kako se organizirati kad budemo suočeni sa svim tim izazovima u budućnosti i doista mislim da moramo surađivati sa afričkim akterima, odnosno dionicima koji znaju koji su koji je ulog tu, koji su opasnosti, postoji potreba za dijalogom, postoji opasnost distanciranja između Europe i Afrike, jer jedni i drugi tumače uvijek nužno stvar na isti način. Tu dolazi do e, jačanja jednog e, dosta radikalnog islama, zatim obnova naraštaja, novi naraštaji su takvi da dolazi do distanciranja ponekad, tako da ne bi bilo dobro da se u e, instalira nerazumijevanje između Europe i Afrike i želim zaključno reći da sam uvjeren da, e, e, da političari, političarke, zastupnici mogu igrati jako važnu ulogu u tim uspostavama premosnica između Sahela i Afrike Amerike, odnosno Europe, potrebni su nam e, političari koji trebaju podržati ono što rade u e, uprave i kritiziraju i da pomažu sve nam je to potrebno i evo ja u svojoj zemlji uspijevam, dakle susrećem se sa zastupnicima koji su jako zainteresirani, kako su moje, tako i u drugim koji su jako zainteresirani za sve ovo i žele pomoći. Najljepša hvala gospodine Deventon. Imam veliki broj kolega koji se javljaju za riječ. I molim gospođu da prva uzme riječ. Hvala predsjedniče. Ja bih zahvalila gospodinu de Monton na ovom izlaganju. Vrlo je bilo zanimljivo. Slušajući ga dobila sam dojam da je Sahel e, postao i ostaće ono što vojnici zovu e, sivom zonom, e, to jest zonom bezvlađa E, zonom krijumčarenja e, e, opasnom zonom. Imam dva pitanja za vas. U prvom redu, osim novca koji će biti posveđen ovoj zoni, što konkretno radi Evropska unija s jedne strane da vidi e, kako može pomoći upravljanju u tim zemljama i drugo e, u borbi protiv krijumčarenja droge, naoružanja, e, trgovanja ljudima. Što Europa radi da, tu, da to suzbija? 3,5 milijarde e, eura dali ste nekoliko elemenata korištenja tog novca. Da li su ti problemi uzeti u obzir u, tim fondovima? Ovi, e, zajmovi od 3,5 milijarde eura. Drugo pitanje, mnogo ste nam toga regli o, o djelovanju Europske unije. Htjela bih znati konkretno i točno koje su zemlje Europske unije koje se tu angažiraju, e, koje se angažiraju obrambenim operacijama u Maliju, na primjer. E, tu nema mnogo zemalja koje su se angažirale. A drugo, u pomoći za stabilizaciji zemljama koje, e, koje zemlje tu se mogu uključiti. Hvala lijepa. Gospođa Gomeš ima riječ. Ja bih htjela pozdraviti, htjela bih vas zapitati sljedeći. E, rekli ste nam, ja se slažem, da je e, Alžir velika snaga ove regije. Mm, Alžir i Maroko se ne razgovaraju zbog zapadne eh, Sahare. Dakle, eh, tu imamo jednu prepreku u suradnji. Eh, u suradnji koju tu te dvije zemlje dakle ne mogu odigrati ulogu koju bi mogle imati. Mm, da li vidite da će se ta situacija promijeniti što se tiče mladosti Sahare. E, tu e, vidimo mnogo nestrpljenja. E, tu se javljaju i sve ove druge terorističke snage. Je, imali kakove povezanosti između, va, između vas i gospodina Bernardina Leona? koji je predstavnik eh, glavnog tajnika Ujedinjih naroda. Da li gleda on način situaciju koja s našeg stanovništa postaje vrlo složena. Eh, da. Mm, mm, mm, tu imamo i ljude iz Nigerije, na primjer, koji nisu, zemalja koje nisu unutar Sahela. Da li, da li tu vidite E, neke e, komplikacije koje mogu doći s juga. Osim ovih komplikacija koje već vidimo s oružjem Gaddafija koje se koristilo u ovim sukobima, u nasilju u Maliju, na primjer. I ja bih htjela znati što radimo na području gospodarskog rasta jer je to od e, temeljne važnosti za stabilizaciju. Mm, isto tako, što, što radimo na području migracija? Gospodin Čao Stanak ima riječ. Hvala lijepa. E, čestitam na vašem imenovanju na ovu vrlo e, opasnu u ovu vrlo opasnu izazovnu zonu svijeta, područje svijeta. E, zahvaljujem na ovom ja sam u prošlom sazivu e, sudjelovao u izvješćima o Sahelu. E, područje zapadne Sahare koje je postalo onda ključnim elementom izvješća a e, i potisnule je opasnije teme kao što su terorizam i stabilitet i prosperitet kao i sigurnost u Sahelu. Još me uvijek brine činjenice u posljednjih nekoliko da, danas je došlo u, do napada u Endžameni i Čadu Eh, mm, čitamo izvješća u da Nokta koji je vodio eh, skupinu Muđava eh, da je on, on možda ubijen u zračnom napadu koji je počeo iz Libije. Ali te sve su te skupine vrlo mobilne, kreću se od Libije, Nigerije, to je bio, uh, ostajao iza onog napada mm, u Libiji, možda je sad ubijen u ovom mm, posljednjem bombardiranju. Mm, ova je opasnost još uvijek e, jako velika, Boka Haram u Nigeriji, na jugu. E, situacija je vrlo opasna. Daš ISIS su, su sada u Libiji u regiji Sert i tamo pomažu u, onim strašnim ljudima u encara u Šariji. To je noćna mora terorizma i džihadizma. E, da li, e, da li će Rali Paris Dakar e, ići kroz Sahel u vašem mandatu, gospođo Hvala predsjedniče, e, hvala gospodine Monton, na ovom vrlo interesantnom izlaganju. Još jedno pitanje bih podcrtala. Govorilo se o trgovini ljudima, drogom i oružjem. 2016. ćemo imati jedan postupak preispitivanja strategije protiv trgovine ljudima. Mm, e, ako gledamo područje Sahel i e, akcije Europske unije, što bismo mogli promijeniti u našem djelovanju, u djelovanju i na čemu bismo trebali specifičnije raditi? Gospodin Karl ima riječ. Hvala predsjedniče. E, ova tragedija koja se dešava na obalavama Libe i e, e, ljudi koji umiri, umiru na sredozemlju. Zašto biste rekli da je u javnom Zašto bismo se koncentrirali samo na sredozemlje kada e, ljudi umiru na kontinentu, na afričkom kontinentu, u Sahari? E, e, što je s ljudima koji nastoje preći Saharu? Kako im možemo pomoći kako bi što uraditi da e, ne dolazi do tih putovanja? Gospodin Poš? Hvala. E, rekli ste da e, imamo pet izazova u Sahelu. Ja ću dati šesti. Ako pogledamo e, izazove kao recimo klimatske promjene, to je povezano sa svim sigurnost hrane, migracije, sukobi za razliku onog od 1980-ih godina imamo i problem e, suša. Moramo naći rješenja. E, klimatske promjene e, su strašne na tom području. A kad se govori o znanstvenom istraživanju i ocjenama, vidimo velike kontroverze tu mm, e, će, kako će Europska unija reagirati na ove posljedice klimatskih promjena? Gospodin Parnju ima riječ. Gospodine predsjedniče, e, gospodine posebni predstavniče, vi ste govorili o, o Boku Haramu. Mm, ja bih se vratio na tu temu E, na ovaj izvor zabrinutosti e, koji raste u Nigeriji i koji se tiče mislim i, i e, centralne Afrike. Prema vlastima Nigerija Boko Haram danas ima više od tisuću boraca. Mm, mm, vođe Boko Harama su se spojili sa Daješom. Prema tome, e, sada imamo već nekoliko mjeseci e, zemlje poput Čada e, i sada imamo jednu vrlo lošu situaciju sa Boko Haramom koji ima sve više boraca jer ga financira Daješ. Stoga je važno da se vratimo na, na to financiranje u Iraku. E, financije koje dolaze od Daesha. Jer vidimo da taj novac teče e, i e, u drugim skupinama. Možda nam o tome možete nešto više reći Dakle, ovaj spoj e, e, e, između Daesha i drugih terorističkih skupina, naročito Boko Harama. Isto tako nešto o odnosima Daesha i skupinama, oružanim skupinama Boko Harama. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa. Neću moći odgovoriti e, onako dobro kao što biste željeli na sva pitanja jer neka nisu u mom e, mandatu. E, posljednje pitanje e, u, u Boko Haram nije unutar mog dosjea. Ja sam i sudjelovao na ovim sastancima koje se toga tiču, ali E, ima drugih ljudi koji će vam moći dati bolje odgovore na e, vaše pitanje. E, mnoge ljude impresionira iracionalnost i rast u Boku Harama. Mi smo tek na početku međunarodne akcije. E, sada imamo novog predsjednika Nigerije koji će možda uvesti novu politiku na tom području. E, pa će se e, razviti multilateralne snage, snage koje će tu moći djelovati terorističke skupine u Sahelu, one su mnogo lokalnije nego što one su mm, slabije organizirane, e, iracionalne su. Mm, teško, e, teško ih je kontrolirati, e, teško ih je uhvatiti i shvatiti. pitanje klimatskih promjena E, točno je da, nažalost, e, e, afrički dužnosnici nisu sensibilizirani na tom području, nisu, ne reagiraju na te, na te probleme. Imali smo projekt velikog zelenog zida koje je lansirao senegalski predsjednik Imali smo neke male projekte, ali nemamo tu sustavne politike. Za afričke zemlje to je jedna tema među inima i teško ih je mobilizirati. Imamo neke e, džepove, dramatični situacija. Međutim, reakcije su fragmentirane. E, nastoje se naći odgovori. E, u Čadu je, mm, mm, imamo neke akcije. Međutim, mi smo tek na početku ovog procesa. COP21 e, e, koji će se održati ove godine. E, nadamo se da će afričke zemlje naći neko područje gdje će se moći izraziti. E, i da će osnovati jedan forum, posebni forum za Sahel. To bi bilo za nadati se. E, u Sahelu znamo da imamo pitanja koja su povezana sa Saharom, a manje sa Sahelom. E, e, e, zemlje i na, na sjeveru i na jugu Sahare moraju usklađenije djelovati na klimatskim promjenama. Imali smo jedan observatorij za Saharu i Sahel osnovan prije nekoliko godina. Bavili su se pitanjem vode, kultura, prilagodbi, e, prilagodbama kultura. E, nastojala se naći neku mogućnost djelovanja na tom području. Imamo naravno mnoga pitanja povezana s trgovinom ljudi i e, migracijama drame otkrivamo e, nakon što su se dogodile. Ne znamo puno o njima e, na vrijeme. E, imam vjerojatno mnogo više drama i teškoća nego što mi znamo. Moramo više surađivati sa zemljama regije kako bi one surađivele s nama i shvatile e, realnost. E, Sahel e, je samo jedna mala karika u ovom lancu. Proces Rabata koji okuplja Sjevernu Afriku i Zapadnu Afriku, to je, to je dobra inicijativa, ali akcija mora biti koncentrirana, ne smije se previše raspršiti e, e, e, na planu sprečavanja i kontrole. To se radi već nekoliko godina. Imamo kontrolu i nadzor zračnih luka, kontrola dokumenata, putnih isprava i tako dalje. To traje već nekoliko godina. E, u stvari vidimo e, da je veliki problem zapošljavanje mladih. E, imamo i kampanje obavještavanja koje daju neke rezultate. Pokazuju se teškoće migracije, poteškoće nalaženja zaposlenja u sjevernim zemljama. E, rezultati nisu baš ohrabrujući. E, lokalizirani nekontrole su dale neke rezultate. E, ovi brodovi koji dolaze iz Mauritanije i tako dalje. Tu postoji sada neka vrste kontrole tu je, e, imamo jednu vrlo složenu demografsku, demografsku situaciju. E, sociološka stvarnost e, jeste da se stanovništvo Afrike kreće, to je, to je, Afrika je područje migracija i kažu E, da, je ključ problema u, radu s mladima e, treba im naći radna mjesta u, tamo gdje oni žive mm, e, treba ih pratiti i podržavati neke su mjere poduzete E, pred nekoliko godina Evropska unija je financirala jedan projekt u Maliju. E, tu se e, radilo na migracijama i problemu migracija. Naravno, moramo surađivati sa afričkim zemljama, sa svim dionicima. E, e, imam i politiku slobodnog kretanja stanovništva u zapadnoj Africi. Tu moramo imati stalni dijalog e, između Europske unije i OECD-a o migracijama, o Sahelu i sahelskoj regiji E, sve smo e, države tog područja su sve svjesnije e, opasnosti i rizika. Međutim, to je dugoročni posao, dugoročni proces. Nastojimo naći formule, rezultati su različiti. Kontrola, nadzor Sahare je neophodna i to je e, neophodan cilj e, našeg djelovanja. Imamo niz mjera koje su poduzete, koje su malo ograničene u ovoj fazi jer smo ipak ograničeni u našim mogućnostima. E, surađujemo i sa specijaliziranim organizacijama Ujedinjenih naroda kako bismo pospješili preselenje ljudi i vraćanje ljudi u svoje domove. Pitanje e, geostrateških e, problema Sahela i zapadne Sahare je središnje pitanje. E, trgovanje i terorizam E, naravno to treba ograničiti. Mm, moramo e, imati akciju, djelovanje koje će odgovarati razini e, onoga što se događa tamo. Mislim da trebamo mm, naći načina i puteve ovih raznih fenomena kako bismo pomirili jedan široki pristup i e, potrebu e, djelovanja slučaj po slučaju. Alžir i Maroko koje su od strateške važnosti u, u ovoj problematici. Idealno bi bilo to je suradnja organizacija za sigurnosti i razliku zapadne Afrike, sjeverne Afrike Eh, ovaj sukob između Alžira i Maroka su velika prepreka eh, razvoju. Pitanje anomalija. U eh, treba li Europa intervenirati? Znamo da je važno raznolikost mišljenja E, međutim, moramo e, ujediniti snage evropskih zemalja i e, ujedinih naroda kako bismo vršili jedan pozitivan pritisak. Možda ova situacija više dugo traje i možda bismo trebali iskoristiti ovu prigodu kako bismo trajno promijenili stvari. Postoji veze između zapadne Sahare i sjevera Malija, ne toliko kao što smo ih e, definirali prije nekoliko godina, no teško je vidjeti zašto je tome tako, jer svi prebacuju odgovornost na druge. Marokanci će reći da na jugu Alžira ima puno stvari i suprotno. E, dakle, složeno ima kontakata, socioloških kontakata koji nisu toliko značajni, vjerojatno, no Libija i Boko Haram nisu u mojoj agendi, tako da nemam konkretnih podataka s tim u vezi. Pratimo izbliza situaciju, što je bolje moguće, naravno, i sav uloženi trud Bernardina Leona, što se tiče gospodarskog razvoja, mislim da je to ključno značaj to pitanje. Istina je da je pomoć međunarodne zajednice već nekoliko godina tako da se privilegira ono što kriza naziva otpornost, dakle da se izbjegavaju rizici, kratkoročni rizici. Smatra se da se najprije treba suočiti s najgorim mogućim katastrofama, humanitarnim, prehrambenim, razvijajući lokalne resurse, poljoprivredu, uzgaj, stočarstvo, vidjeti dakle, na koji način omogućiti stanovništvu da stabiliziraju i da u svom svakodnevnom životu nađu dovoljne rezultate. Naravno, možda to nije dovoljno da se pokrene globalni gospodarski rast, no tu se bavimo jednim pitanjem koje se, po mom osobnom mišljenju, ne, kojem se ne pristupa najbolji mogući način. Možda nam treba nekog godina iskustva puno smo se interesirali za e, infrastrukture i energetske infrastrukture malo manje nego za poljoprivredu koja, bi, koja je ključni element gdje može doći do puno zapošljavanja. Mislim da je pokretanje poduzeća, razvoj privatnog sektora, velikih i malih poduzeća, mislim da je to jedan od ključnih rješenja i trebalo bi vjerojatno da međunarodna zajednica da, da se pozabavi više tim aspektom, dakle razvojem privatnog sektora, široko govoreći, dakle treba treba se obratiti poduzetnicima, ima se veći broj afričkih poduzetnika, no možda e, da suočeni su s brojim problemima, korupcijom, birokracijom i tako dalje, dakle možda bi bilo dobro da im pružimo još veću podršku nego što je to sada slučaj. Koje su europske aktivne zemlje? Evo, imamo tri europske zemlje koje su u minusma, Nizozemska, Danska i Švedska. Veliki broj europskih zemalja koje su uključene u rad i u tema. Nemam popis, ali veliki, veći broj država članica sudjeluju u tome na ovaj ili način. To je prigoda za neke zemlje koje su bile manje aktivne, evo pomišljam na Poljsku, Češku republiku, Rumunjsku, da otkriju, dakle spominjem ih zašto sam s njima imao izravne kontakte koji su E, pristupili, tražili dijalog. Tu su i balčke zemlje koji su otkrili dakle, o čemu se tu radi, koji žele biti aktivni. E, mimo toga ima jedan desetak država članica Europske unije koje su tradicionalno aktivne u tom području. Španjolska igra sve jaču ulogu, Portugal, e, Europske središnje banke, države, pardon, Belgija, Luksemburg. Dakle, imamo jedan dio europskih zemalja koje žele biti sve aktivnije, koje rade na koherentnosti našeg grada, koje podržavaju veliku Europsku uniju u tom području. Imamo eh, dakle jedno područje koje predstavlja novost za mnoge europske države. Što se tiče upravljanja, to je jedno od velikih važnih djelovanja Europske unije u toj regiji Imamo veliki broj država članica koje tu rade. Osnovne stvari zadnjih desetak dana jesu decentralizacija, dekoncentracija, dakle na lokalnoj razini ponovno osnovati javne akcije. Ja mislim da je to puno toga promijenilo tako što se javna uprava, javne vlasti približavaju upravama na terenu. Puno toga rađeno na polju pravosuđa, što je teško, teško je tu napredovati. Svi si razbijaju glavu na pitanje korupcije, niko ne zna kako to stvarno riješiti. To je prava pošast koja doista je obeshrabrujuća e, za afriško stanovništvo, Zatim veliki broj e, javnih uprava koje su podržane ponovo osob, dakle Ministarstvo obrane, unutarnjih poslova. Dakle, puno je napretka ostvarno ipak, no istina je da veliki broj afričkih zemalja nisu ostvarile pravu ravnotežu, konsenzus, e, pravi odnos e, sa lokalnim stanovništvom eh, kako bi svi bili zadovoljni kao što trebaju biti u državama. Dakle, pitanje građanstva, građansko pitanje je tu problematično, tu se ne zna šta i kako napraviti, malo smo razoružani, usprko svemu tome što se pokušao zadnjih nekoliko godina, tu i pitanje obrazovanja, treba djecu učiti koja je to njihova zemlja, to se radi, koje su komponente zemlje i tako dalje. Dakle, imamo veliki, puno posla ispred sebe, evo po ovom e, dokumentu koji imam pred sobom, 52% e, programa Europske unije bavi se kroz dijela država članica ponosobno, bavi se pitanjem upravljanja. Dakle, jako brzo se dođe do tih e, političkih fragilnih tema i ne zna se doista kako reagirati. Imamo veliki broj intervencija posredstvom proračunske pomoći, dakle proračunska pomoć je uveliko povećana, pojačana zadnjih nekoliko dana, to je dosta na, jednostavan način da se riješe neke stvari na temelju kriterija koji se bave državom prava, on općenito govoreći, pardon, pravnom državom i dakle tu je pitanje poštovanja pravila, zakonitosti, dubinskih reformi Čak iako danas e, vodena prava jest jedan kulturni mehanizam kojem treba puno vremena da se ukorijeni doista u nacije, u mentalitete, e, u cijelom tom području, u svim tim zemljama. Krijumčarenje, pa to je vjerojatno jedno od onih, e, jedno od onih područja kojim se ne bavimo dovoljno, to je često dugo ostalo problem e, država članica koje su najbile aktivnije tu. Dakle, tu smo imali policijsko redarstvenu suradnju tu. Evo, sa, sa EU-kapom sada imamo, evo, oprezno smo se upustili u to, obučavanjem ekipa. Jedan od problema je da taj to krimčaranje u Sahelu je krimčaranje koje polazi iz <laughs> nekog drugog područja, a policajci su ti koji govore da ako se želi boriti protiv e, krijumčarenja da to treba e, prije raditi. Dakle, ako ljudi doze iz e, Južne Afrike, onda treba početi sa Ginebisaom i drugim nekim južnim mjestima Dakle, tamo gdje to počinje i borba protiv krijumčarenja, nešto treba raditi, ako se, ako se suočava s njim na, s krijumčarenjem na samom, u samoj pustinji, to je malo teško. Tri i po milijarde su e, predviđene za da pokriju područje do 2020. Eto, nastavio sam na najbolji mogući način e, pokriti sve ove teme koje ste, koje ste, o kojima ste me pitali. Hvala vam, gospodine Dementon. Hvala na ovom sastanku i želimo vam puno sreće. So, uh, Kolege, nastavljamo s radom. Prelazimo sada na razmjenu gledišta s nekim koji je često došao na sastanke našeg odbora i pododbora sebe. Dakle, radi se o gospodinu Živu Dekerhovu koji je koordinator Europske unije za borbu protiv terorizma i sada ćemo za temu imati trenutačno stanje suradnje s trećim zemljama. To je područje koje kao što znate, jako važno, jer nam je potrebna njihova suradnja ukoliko doista želimo kontrolirati ovaj fenomen. Izvolite, imate riječ. Najviše hvala. Sretan sam što sam ponovno među vama. Evo kako bi bio kratak i kako bismo kvalitetnije e, razmjenjivali gledišta i imali vremena za pitanje odgovore, možda vam iznesem e, stanje, da vam napravim sažetak o, od razdoblja od nakon napada 12. veljače u Parizu. Dakle, imali smo tu tri e, tri dijela. Dakle, e, blaga politika, to je represivni odgovor i vanjska dimenzija. Dakle, ovaj, ova prva košara mjera to je nešto što ministar obrane i pravosuđa o čemu će raspravljati sutra u Luksemburgu. Dakle, dok, dokud smo došli glede pitanja kao što su internet, e, otkrivanje na graničnim prijelazima sumnjivih e, putnika, razmjena informacija, trgovanje oružjem i pravosudni odgovori. Dakle, mislim da trebamo uznapredovati svojim radom. Što se internet tiče, e, komisija će pokrenuti kraj godine svoj vesni forum kako bi se raspravljalo o svim aspektima, dakle o nadzoru interneta, o tome kako ukloniti više e, ilegalnog sadržaja, sadržaja na internetu. U tom kontekstu Europol će od 1. srpnja organizirati jednu jedinicu za nadzor interneta kako bi označili više, više ilegalnog sadržaja na, na internetskim e, strancama. razviti, a ja ću na tome raditi, dakle, protu argumentaciju na internetu, protu propagandne poruke. I još jedan, jedna stvar e, kojom ćemo se morati pozabaviti uskoro, to je sve veći razvoj enkripcije e, e, a što je posljedica snodenovih e, curenja informacija. Što se tiče nadzora graničnog područja, evo, napravljeno je E, dakle, procjena na vanjskim granicama provjerava se europljane na isti način kada se izlazi iz e, e, naših granica. Zakonodavstvo ne dopušta sistematsku provjeru europskih državljana kada izlaze i kada se vraćaju, ali mi to hoćemo napraviti na jedan boje bolje koordiniran, usklađeni sistematski način i to je na pravom putu. Drugi aspekt koji je jako važan za otkrivanje sumnjivih putnika, to sam već nekoliko navrata spominjao u Europskom parlamentu, dakle Europski parlament je jako dobro upoznat e, sa značajem toga, jeste PNR dosije, dakle popis imena putnika, to znači da se dopusti E, policijskim djelatnicima e, uz zaštitu podataka da se omogući e, policijskim i drugim snagama da se dođe do popisa imena putnika. Jer kao što sam to rekao nekoliko navrata, sigurnosne službe u Europi su u mogućnosti otkriti 70 do 80% onih koji e, bi mogli e, biti iskušani e, džihadističkim djelovanjem u svom svakodnevnom poslu, ali 20 do 30% njih ostaje neotkriveno. Dakle, popis imena putnika PNR jest jedan od rijetkih, ako ne jedini način koji ima dovoljno složen algoritam da se od, e, iz velikog broja putnika e, otkrije one prave koji su sumnjivi. Treće, e, razmjena podataka, dakle, policijske snage trebaju bolje i više dijeliti informacije sa Europolom, Eurojustom i Frontexom. Kako sustav šengenske razmjene podataka učiniti popularnijim i Interpolov sustav razmjene podataka, to su stvari na kojima doista puno radimo. Trgovina oružjem Komisija u Europskoj agendi za sigurnost najavila je kako će e, pred iznijeti nacrt e, zakonodavnog teksta, izmjene zakonodavnog teksta kako bi to bilo sve učinkovitije i standarde za uh, vatreno oružje i konačno imamo pravosudne odgovore. Ovdje je komisija pristala na tome da se radi na europskom zakonodavstvu kako bi se uskladilo pravila za odlazak van, odnosno za one koji žele da se obučavaju e, u e, džihadističkim kampovima. Dakle, to bi pomoglo svim 28, svim 28 e, zemalja i to je E, u skladu sa rezolucijom un 3178 i kako onda konačno prikupiti dokaze, doći dokaze da kad je neko se borio sa Daeshom, Džabat al-Nusrom i drugim terorističkim skupinama, s obzirom da nas nema u Siriji, ne surađujemo sa Asadovim režimom, dakle, ukoliko ti ljudi ne ostave elektronske, elektroničke poruke o svom sudjelovanju u terorističkim e, organizacijama, onda je jako teško to dokazati pred sudom i zato E, e, moramo stupiti prijateljski odnose s američkim prijateljima jer je većina tih poduzeća američka tako da je došlo do zahtjeva da se e, da nam se omogući pristup IP adresama dakle to je ona prva košara mjera druga je relevantna za ovaj odbor i pododbor ja to nazivam simplistički soft, blage mjere, dakle nerepresivni dio borbe protiv terorizma i radikalizacije, kako učiniti naša društva inkluzivnijem, kako se boriti protiv antisemitskih i islamofobskih e, govora i stavova. To je nešto u čemu doista puno sudjeluje komisija. Potpredsjednik Timmermans namjerava 1. i e, drugog listopada organizirati veliku konferenciju na ove dvije teme koje predstavljaju velike izazove, dakle i samofobija i antisemitizam. U suradnji sa raznim povjernicima gledamo kako e, bolje raditi na ovome kroz različite programe financiranja, aktivnosti mlade, obrazovanje, sportske aktivnosti i kulturne aktivnosti. Dakle, to je jako važno. Komisija trenutno transformira E, određene programe u programe izvrsnosti jer kad putujem negdje e, često se traži da se pomogne e, financiranju aktivnosti u prevenciji i jako je važno da mi budemo u stanju poslati stručnjak jer transformacija mreže za uočavanje radikalizacije u nešto strukturnije pomoć će puno, jer na primjer e, zemlje poput e, Jordana a, ili Maroko ili Tunis, to zemlje koje traže podršku da im se pomogne da se osmisli i provede strategija, nova strategija i bit ćemo u boljem položaju i lakše će nam biti pomoći im za to. I evo još jedna zadnja stvar koja se tiče ovog, blago pristupa, koja se može primijeniti na cijelom sredozemlju, je način na koji E, ćemo postupati s ljudima koji se vraćaju e, iz borbi u Siriji i Iraku. Dakle, često je to izazov, izvesti ih pred sud, ne možemo ih e, nadzirati non stop, dakle to je više zahtjevom glede ljudskih resursa i moj, ja bih tražio od ministara e, pravosuđa da se izradi jedan važan program, veliki program, bilo da se zove rehabilitacija, deradikalizacija ili drugačije, ali moramo dodatno e, raditi na E, raznim projektima koji postoje u Jednoj Kraljevini, u Njemačkoj, u Danskoj, ali treba nam nešto još čvršće i zato povjerenica za e, pravosuđe radi na tome, tako da ćemo imati na jesen e, priku, na prikupljanje najboljih praksi kako da, i vidjeti kako dalje na tome raditi. Da se sad prelazim na treću košarcu mjera koja je izravno relevantna za, vaš, za rad vašeg odbora, tu se tiče vanjskih mjera. Sjećate se vjerojatno da je 9. veljače napravljena jedna od e, jedna niza mjera vijeće za vanjske e, E, poslove usvojio je nešto što smatram jako ambicioznim zaključcima, što je kroz jednu rečenicu je e, stvorilo puno veći rad e, sudjelovanje Europske unije u svojoj neposrednoj blizini od Maroka do Turske, računajući tu i balkanske zemlje, tu se radi o sigurnosti, tu svi mi radimo i na, počinjemo provoditi te mjere. I evo sad ću spomenuti nekolicinu od 8-12 ideja kojima, koje se nalazi u zaključcima. Prva jest izraditi veću i veći dijalog i bolju sredotočan na bor protiv eh, E, terorizma, mi bismo htjeli ne samo imati dijalog e, sa kolegama iz e, vanjskih ministarstava, iz vanjskih poslova tih zemalja, već i razgovarati sa ljudima koji se bave borbom protiv terorizma, dakle snagama, za političkim sigurnosnim snagama, pravosuđem, tužiteljstvom i tako dalje. Dakle, da sa svih strana spojimo sve institucije Europske unije, komisije, agencije Europol, Eurojust, Frontex, evo ja i moje ekipe i isto tako kolege iz Europske službe za vanjsko djelovanje. E, zbog nekih razlika u mišljenjima nismo još to uspjeli u potpunosti provesti. Evo, s Marokom smo imali nekih drugih problema, s Tunisom to je malo odgođeno jer e, u toj zemlji smo imali posjet na puno višoj razini, tako da sam ja imao prigodu obići, odnosno neću posjet e, Tunisu e, sa predsjednikom Evropskog vijeća i ja sam bio sa gospođom Mogherini i u nekoliko navrata smo na jako razini e, imali susrete, a u svakom slučaju jako ćemo brzo imati sastanke s Libanonom, Turskom i nadamo se Marokom ove godine i Tunisom i Alžirom za 2015. To je prvi, a kao drugi mi doista želimo analizirati e, sa svim dionicima tih e, vlada, zemalja i njihovih ministarstva koje su njihove stvarne potrebe. Započeli smo radionicu u Libanonu gdje smo imali sve dionike na jednom mjestu. To je bilo jako zanimljivo iskustvo s naše strane, države članice, predsjednici su bili nazočni, e, policijske snage, odnosno predsjednici policijskih e, snaga, državni tužitelji. To nam je pomogućilo da vidimo kako na najbolji mogući način da im pomognemo da E, razviju svoje sposobnosti i reagiranje djelovanje. Želimo da se radi na rezoluciji 2178. Evo, počinjemo idućeg tjedna u Libanonu i nadam se uskoro i u Turskoj i prije ljeta nadam se i onda će se preći na Tunis, Maroko, Egipat, Jordan ove godine i Alžir iduće godine. Dakle, tako, evo dolazimo do trećeg aspekta, a to je e, razvoj e, plana djelovanja u borbi protiv terorizma. Vi me pitate zašto se to razvija zasebno, jer ima čitav niz e, različitih pregovora sa ovim zemljama u okviru sporazuma o partnerstvu, no mislim da je to važno zbog s jedne strane imamo jako važno pitanje trgovine, ali s druge strane jako je važno, stvar jako je važno imati zaseban dokument. Četvrti aspekt, e, gospodin Mogherini će pred vijećem, će se vijeću obratiti o e, regrutiranju za sigurnost e, u osam zemalja područja MENA, oni su bili, oni su regrutirani, odnosno regrutiranje će početi na E, za vrijeme ljeta. To je jako važno jer naša izaslanstva imaju često na raspolaganju ljude takvog profila i to su ljudi koji žele raditi i surađivati sa svojim kolegama na istoj razini. Zatim drugo, e, treba imati čitav, e, što mrežu ljudi koji su specijalizirani. dakle, u obavještajnom, protuobavještajnom radu i slučajno i tako se na najbolji način stvaraju, izrađuju kapaciteti za tu borbu. Evo, sada dolazimo do pet e, aspekta kako pomoći svim tim zemljama. Evo, zajedno s kolegama iz Europske službe za vanjsko djelovanje bio sam jako aktivan zadnjih nekoliko tjedana. Evo, smo zemlju, identificirali načine i na koje e, pomoći. Koristili smo e, bivši instrument za stabilnosti i evo, u izradi Imamo nekoliko projekata koji će uskoro započeti, jedan u Jordanu i ovdje želim pozdraviti izaslanstvo iz Jordana. Imamo projekt od 10 milijuna eura koji e, je stane na raspolaganje kako se pomoglo prevenciji e, i osobito da se pomogne građanskom društvu, organizacijama građanskog društva u Libanonu. Počnemo s jednim drugim projektom za 2,5 miliona eura kako bi se smanjile, smirile e, napetosti s velikim brojem, e, između velikog broja e, izbjeglica, evo, tamo ima ogroman broj izbjeglica, vjerojatno svaki treći stanovnik Libanona nije iz Libanona i evo sad radimo sa vlastima u Iraku na izradi novog pristupa za borbu protiv terorizma to je 3,5 milijuna evo neću vas zamarati s popisom imamo jedan posebni program izrađen sa Sipolom odnosno agencijom za obučavanje policijskih djelatnika i nemamo a sad imamo izrađen eh, projekt eh, visokih policijskih djelatnika e, koji mogu e, iz balkanskih zemalja dolaziti u evropske e, države i surađivati. Dakle, ima nekoliko isto tako programa iz MENA, iz zemalja, za zemlje MENA u zemljama Magreba. Evo imamo i šest. Ja mislim da jedna stvar na kojoj stvarno ostvarujemo dobar napredak je komunikacija. Naravno, još nismo ostvarili sve ciljeve, imamo još puno toga za učiti, trebamo biti e, bolje ciljati, biti, imati bolji strateški pristup e, u komunikaciji, način na koji e, treba poboljšati način na koji komuniciramo sve i to je ponukalo visoko predstavnicu da izradi jednu specijalnu, specijalnu jedinicu za komunikaciju sa snagama komisije, mojim timom, da vidimo kako možemo biti nazočni bolje objašnjavati što radimo, koristiti društvene mreže. Evo, ovo je sad tek prvi korak, naravno nismo, nismo završili posao, ali evo, to je korak u pravom smjeru. Drugo je nešto što je malo moderno, ali mislim da može pomoći samim zemljama e, mena da rade na svojoj kontraargumentaciji, e, da, da pobiju argumentaciju e, Daesha i al ide. Evo, kao što znate, imamo nekoliko imamo tim stručnjaka koji savjetuju razne države članice kako bi se razvile vlastite e, strategije komunikacije. 12 od 28 država članica u, kroz 5-6 mjeseci e, ugostio je te ekipe i traže savjete kako bolje se baviti time. To je jako važno jer kad vidite kako je e, sofisticiran i učinkovit daješt po tom pitanju, e, moramo biti još bolji e, od njih prisutni na internetu, u društvenim mrežama. Evo, Daješ ima više od 45 tisuća Twitter računa što je zapanjujuće. Dakle, moramo raditi na tome i to ne samo tako što ćemo uklanjati web stranice, već tako što ćemo razvijati svoju vlastnu argumentaciju. Dakle, to nije toliko pitanje vlade, iako vlada ima svoju ulogu, no tu treba pomoći građanskom društvu koje ima vjerodostojne glasove koji, koji mogu se boriti protiv te argumentacije za kojom poseže daješ i stvoriti svoju. Dakle, Postoji čitav projekt na kojem radi Europska služba za vanjsko djelovanje kako bi se regrutirao stručnjake i stavili ih na raspolaganju e, mena, odnosno bliskoistočnoj i sjevernoafričkoj regiji i Balkanu i to je nešto što smo tražili od njih, odnosno što su oni tražili od nas. Zatim e, imamo podskupinu za e, u biti međunarodna zajednica ulaže sve više i više truda u međunarodnu, odnosno u komunikaciju jednako je važno kako se možemo više e, mobilizirati e, za a na e, vanjskom djelovanju Eurojust i Cepol kako oni mogu više djelovati u trećim zemljama E, te su agencije uspostavljene u prvom redu da rade na unutarnjoj sigurnosti, imaju vlastite mreže i, grade povjerenje među državama članicama. E, e, Europol je osnovan po Mastriškom ugovoru, sporazumu. A Naravno, tu treba dati više e, financijske potpore, više sredstava, treba izraditi programe. Možemo poslati e, časnike za vezu, za veze e, u ključne zemlje za Europol i Eurojust mogu razviti i posebne sporazume suradnje da ću jedan primjer, praktičan primjer. E, turski e, e, kolege dolaze na, u Euro na strateške sastanke. To je važno je u našem odnosu sa Turskom, to je važno. To, oni onda znaju da su oni članovi istog kluba i mi s njima dijelimo informacije ali naravno kao što sam rekao trebamo za to više sredstava. E, to možemo raditi na osnovu e, ovih pravnih instrumenata koji već postoje. E, imam, imamo sporazum izručenja sa, Evropsk, sa SAD-om i Mm. Moramo se suočati sa izazovima 21. stoljeća. Mm, mm, moramo pregovarati u ime naših e, svih država članica Europske unije. Imamo i centar za izvrsnost. Moramo naći e, i uposliti najbolje stručnjake iz e, svih država članica E, evo, to je ukratko ono što želimo razviti. I na kraju, pred nekoliko mjeseci sam mm, mm, osnovao e, jednu skupinu za mm, e, informacije o stranim borcima iz nekoliko zemalja, trećih zemalja nastojimo zajedno razviti jedan program akcije. Ovo nas dovodi do niza izazova. E, trebamo potrebna financijska sredstva. Moramo okupiti, ako želimo imati više stručnjaka, onda moramo i posvetiti više, e, dati više sredstava za, sredstava za borbu protiv terorizma. Moramo pojačati i postojeće financijske programe. E, druga stvar je, moramo imati dovoljno stručnjaka iz država članica. To je svakodnevni izazov. Mm, e, jer naravno svako ministarstvo unutarnjih poslova želi najbolje stručnjake zadržati kod kuće i stoga nije uvijek naravno nije lako naći e, ljude koji će recimo otići u Bagdad na dva mjeseca da djeluju kao savjetnici. E, imamo i e, problem rizika u trećim zemljama. Tamo nailazimo na ogromne teškoće koji puta e, se suočavate sa e, postojećim interesima u tim državama vested interests e, dakle neke skrivene snage i unutar država moramo naći ravnotežu između bilateralnih i multilateralnih bilateralnih e, e, akcija. Imamo e, globalni multilateralni protuteroristički forum, imamo Interpol koji želimo poticati, unapređivati, ali moramo to uravnotežiti sa specifičnim odnosima Mm, i instrumentima. Sve to ovisi i o povijesti, povijesnom mm, kontekstu i tako dalje. Nadam se da ću sada moći odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Prije no što počnemo sa kolegama i njihovim pitanjima, pozdravio bih ovdje izaslanstvo mm, predstavničkog doma kraljevine Jordana. Suleiman Al-Zaben je potpredsjednik e, e, zastupničkog doma Jordana. On je o, e, šef delegacije i on sjedi ovdje danas s nama. Pozdravimo ih. Dobrodošli. Ja bih pozvao gospodina Tanaka koji je i e, izvjestitelj AFETA za mišljenje o izvješću o, o, radikalizaciji evropskih e, građana. E, gospodine Tanaka imate dvije minute. Dobrodošli, Jill, na ovo saslušanje. Vi imate mnogo iskustva mm, na ovom području, kao sve stvari. E, čovjek se e, uči na poslu i, dali ste nam vrlo dobar sažetak svih e, i izazova koje ima Evropska unija u borbi protiv međunarodnog terorizma, organiziranog kriminala i prijetnji sigurnosti naših građana. E, volio bih e, da e, mogu misliti da dugoročno u mojoj zemlji, na primjer Britaniji, tu imamo više od tisuću džihadista koji su došli iz Britanije i bore se na strani ISIS-a Trebali bismo razviti dugoročnu e, strategiju e, sprečavanja prevencije. Trebamo identificirati e, potencijalne žrtve indoktrinacije i radikalizacije koji potencijalno mogu pasti žrtvom ljudi koji ih regrutiraju za organizacije poput ISIS-a Naravno, to zahtjeva mnogo osoblja, e, stručnosti i financijskih sredstava. E, te su stvari još nedokazane. E, koje su najbolje prakse? Tu moramo dobiti iskustva koje imaju razne programe. Njemačka u mnogim područjima je tu dosta napredovala i vodi Eh, mogli bismo imati, morali bismo prikupljati eh, podatke i dokaze kako bismo mogli bolje djelovati. Imam nekoliko pitanja za vas. Prije nekoliko tjedna u tisku smo čitali da su u, je u Italiji uhićen eh, čovjek koji je bio prisutan za vrijeme terorističkog napada u Tunisu on je živio u Italiju kao izbjeglica. Došao je možda sa e, nekih od nekog od brodova e, sa sredozemlja. E, imate li podatke o infiltraciji tih ljudi koji dolazi u brodova, a rizik su za našu sigurnost? a s druge strane su ti izbjeglice i pritisak na javni proračun. Kako biste odgovorili onima koji, reče, koji e, govore e, da neke, e, neke države članice zloupotrebljavaju crveni karton i potpredsjednica e, odbora za sigurnost i obranu e, gospođa Hotiga. Dobrodošli u Europski parlament. Hvala vam na vašem uvodu i izlaganju. Naročito pozdravljam vaše primjedbe o naporima koji se vrše na području suzbijanja e, i propagande daješa i radikalnih skupina. tih skupina koje koriste internet kako bi utjecali na javne mišljenje u Europi. E, pozdravljam i koordiniranu akciju u okupljanju stručnjaka kako bismo imali e, strateške komunikacije. Pitanje se odnosi na vašu ocjenu koordinacije e, rata propagande koju vodi E, koje vode radikalni islamisti. E, prevare mm, e, koju protuakciju možemo poduzeti na tom području. Dok razgovaramo o suradnji sa trećim zemljama, tri oznake, Rusija, Turska i Iran što se tiče Rusije. E, što je nakon e, odluke Medvedega e, o prelasku granice prema Afganistanu? Možemo li računati na suradnju sa Iranom u u pomoći e, manjinskim skupinama, e, kršćanima, haldejcima i drugim manjinama. Hvala lijepa. Prvo, mi smo sada zatvorili popis e, govornika. Molim da se držite ograničenja vremena na jednu minutu. Imamo ovdje gospodina Broka koji će početi e, predsjedanje u šest sati. Gospodin Plenković ima riječ. E, gospodine Pašku, hvala, e, hvala gospodine Kerhove. Došli ste po drugi puta u naš odbor što odražava važnost koju pridajete ovom problemu. Zanima me sljedeće. Razmjena podataka koju imate sa zemljama eh, jugoistočne Europe vidjeli smo eh, eh, da je 600 ljudi iz jugoistočne Europe otišlo da se bori sa džihadistima. Kakova je kvaliteta obavještajnih podataka i razmjene podataka s tim zemljama jugoistočnog Balkana? Gospođa Gomež ima jednu minutu. E, dobrodošli gospodin Dekeherove. Kako ocjenjujete eh, dijeljenja informacija? Je tu došlo do poboljšanja eh, razmjene informacija među državama članicama? Mm, trgovanje oružjem. Imamo novu regulativu komisije, rekli ste da ćemo to imati ali mogli bismo podijeliti informacije koje imamo. E, hoćemo li zaglaviti u pripremi ove nove regulative, a e, ne koristimo ono što već imamo. Ja sam od onih koji e, odbija pomoć izbjeglicama na sredozemlju i drugdje s druge strane, znam da je situacija u Libiji mm, takova da se tamo u, nalaze utočište teroristi. Njih, njihov cilj nije sama Libija, nego Europa. Kakove na informacije možete dati na tom području? E, da li se države članice e, e, sada koordiniraju u borbi protiv daješa u Iraku, na primjer. Vi ste rekli e, da imate mm, e, suradnju sa e, Turskom. Kako daleko ide ta suradnja? Gospodin Meker ima riječ. Dobro došli, gospodin Dekerhove. Dva kratka pitanja nakon napada u Parizu. Imam e, razne policijske aktivnosti u Francuskoj i nizu, niz uhišćenja. E, tu ste e, uhitili nekoliko Čečena sa ruskim putovnicama. Mm, mm, oružje koje je tamo nađeno je došlo iz Bosne. Znamo da Čečini djeluju i u Ukrajini. Imamo sve više terorističkih problema u Ukrajini. Tu bismo e, trebali uključiti i ukrajinsku vladu e, na suzbijanju tog e, terorizma. El Bahrein je, e, e, e, tu, smo imali jednu radionicu o financiranju ISISA iz država zaljeva. Tu su uključeni Katar i Saudijska Arabija. Imamo li tu neko, neki program, neki, predlog neke akcije? Puno hvala. Dakle, ja se ne slažem e, sa gospodinom e, Dekrhovenom koji e, nam je rekao da zapravo se iskorištavaju sva sredstva, ali ne, mi smatramo da to nije učinjeno jer je došlo do svačog atentata u Charlie Hebdo. Činjenica je da e, su postale baš dvije obavještajne službe u Europi e, koje su pratile teroriste u Europi, a svejedno se to dogodilo. I ono što mi pokušamo, ono što se mi bojimo zapravo, a to je da e, se ponovi situacija u kojoj je u travnju 2013. zapravo povedeno to pitanje, a nije se ništa napravilo u okviru komisije. Nakon što je provedeno masovna spionaža i masovno istraživanje uključivanje e, svih medija e, u e, Velikoj Britaniji i u drugim zemljama država, u drugim zemljama Europske unije, ali na, po pitanju toga se nije ništa postiglo. Ja imam dva pitanja. Hoćete li revidirati ili istražiti protokol obavještajnih službi u Europi da se ne bi ponovno ponovio takav masakr u Charlie jer smatramo da se taj atentat samo iskoristio kako bi potaknuo možda nove planove. A što činimo za građane u Europi? Europi e, jer e, ako ćemo im tražiti podatke od njih neće li to služiti u svrhu špionaže? Hvala lijepa. E, Gospodja Lochbiller, hvala predsjedniče i hvala gospodine Dekerhove na zanimljivom izlaganju. Imam nekoliko pitanja koja se tiče E, oružanih dronova u borbi protiv e, terorizma. U travnju smo čuli da kod tih oružanih e, dronova pogibaju i civili. U sjeću je to bio Giovanni Laporto. Da li nešto poduzimamo protiv vlade SAD-a? Kako mi stojimo sa tim korištenjem dronova u borbi protiv e, terorizma? Mi smo usvojili jednu rezoluciju da trebamo pravni okvir za to kada se e, e koriste besposadne letjelice u borbi protiv terorizma. U medijima čitamo iz Sjeverne Afrike da Evropska unija ili neke države članice e, planiraju da imaju baze e, bespilotnih letjelica u Sjevernoj Africi. Imate li kakovih informacija o tome i, kako stoji sa suradnjem izmo, e, između Arapske lige i službe za vanjsko djelovanje Evropske unije? Hoćemo li tu suradnju pojačati? Hvala lijepa. Gospodin Kaver ima riječ. Hvala predsjedatelju, hvala gospodine Dekerhove. E, e, situacija sa Snowdenom i situacija na sigurnosti. E, govorimo o užoj suradnji sa Turskom obavještajnom službom E, e, imate, oni su prisutni na sastancima u Eurojustu. E, međutim, znamo da Turska šalje oružje ustanicima u Siriji. Kako to možemo onda pomiriti? Gospodine Pipidejes ima riječ. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam. Ja bih vam htio postaviti jedno pitanje koje se e, tiče podataka koje smo dobili od sed a po pitanju e, popisa putnika. Kako možemo zajamčiti da se ti podaci neće koristiti upravo protiv političkih lidera E, koje se može smatrati potencijalnim e, ili aktualnim neprijateljima. Odnosno, kako možemo biti sigurni da neće biti takvo korištenja podataka u nezakonite svrhe. Osim toga, Postoji i program e, za borbu protiv radikalizacije i islamizacije i nas zanima kako to doprinosi povećanju, odnosno u ovom slučaju smanjenju terorizma i kako se možemo suočiti sa aktualnom situacijom o terorizmu koji, terorizmu koji provode islamisti u prvom redu. Hvala. Gospodine Jurek, imate riječ? Zahvaljujem vam na ovom e, tako e, širokom izlaganju koje ste imali. Ja bih vas htio zamoliti dodatne informacije koje se tiču nekoliko pitanja. Kao prvo, ono što nas najviše brine je e, kako su se povećala ta putovanja iz Europe stranih boraca koji odlaze boriti se u redovima Daesha. Kako vi to tumačite? Je li to sociološki fenomen, budući da moramo imati na umu iz kojih slojeva društva se ti borci usmjeravaju e, prema Daješu. Također nas e, zanimaju informacije koje dolaze već nekoliko mjeseci iz razno raznih e, dijelova Evropi, Evrope. Nas zanima je li takva dinamika putovanja i dalje na istoj razini ili se slučajno povećala. Osim toga, zanima nas i tko organizira takva putovanja. Je li riječ o izaslanicima iz islamskih država li su to možda mreže koje su aktivne na europskom teritoriju i koje organiziraju putovanja za stare borce i koji možda imaju nekakvog drugačijeg utjecaja po pitanju planova djelovanja u dugoročnom smislu u Europi. Kada govorimo o e, profilaktičkom e, karakteru po pitanju onih e, boraca koji se vraćaju s fronta nazad u Europu, kako se to može kontrolirati i koja je metodologija kojom uspostavljaju raspravljamo, u kojem ćemo znati kako se ponašaju borci nakon povratka u Europu. Hvala, gospodin Bašir, Matirić. riječ. Najviše hvala što mi pružate ovu prigodu. Želim reći da sam dosta žalošćen e, time što moram reći da će vaš napor ostvariti jako malo toga. To je poput e, vraćanja pa se zube u tubu nakon što ju se e, potrebi ili ljepljenja s ljepljivom trakom razbijene ming vaze. Evo što... Dakle, ono što je potrebno za Bliski istok jeste kao ono što je rađeno u Europi e, nakon drugog svjetskog rata za Njemačku, na primjer, taj Maršalov plan, da to nije bilo napravljeno, danas, država, danas bi Njemačka bila propala zemlja. Ako se osvrnete na zemlje poput Afganistana, Libije, Iraka, Sirije, ono što vidimo jeste nedostatak srećne vlasti. Nema policijskih snaga, nema vojske, kako bi se kontroliralo sve te ekstremiste i teroriste. Ono što je potrebno napraviti jeste podići tu razinu. Ako se pogleda e, Pakistan prošle godine, tamo upravo zato što postoje policijske vojne snage, uspjele su se suprostaviti teroristima i talibani su, nisu uspjeli, država je ta koja je pobjedila. Ukoliko ne ojačate državu, onda smo osuđeni na E, neuspjeh i svi vaši napori kojima se divim i koje treba nastaviti, ako to napravite, neće uspjeti. Hvala. Gospodine Dekarkove. evo, nakon ovog e, pozitivnog zaključnog nastupa, izvolite odgovoriti. Najljepša hvala i hvala na ovim brojnim izazovnim pitanjima. Evo, odgovorit ću na njih jedno po jedno i nastojat ću krat, biti kratak. Što se tiče rizika intervencije, opasnosti od e, infiltracije, terorističkih snaga izvana u, kroz mrežu e, legalnih migranata i ja slažem s tim da moramo E, ilegalne migrante i azilante i kriminalce razdvajate. Dakle, e, trebamo praviti distinkciju. Evo, ja sedam godina već kako se bavim ovim e, sam instirao na tome. jer to su ljudi koji imaju različite ciljeve imigrante. migranti hoće bolji život, ljudi koji traže azil su progonjeni, ljudi koji hoće zaštitu, a teroristi imaju pak treće ciljeve. Naravno što znamo onome što se dešava u Libiji? Pa informacija kojima raspolažem je da e, daješ sudjeluje u krimčarenju e, ljudi, jer je to e, nešto što stvara visoke prihode, to je jako unosan posao, tako da su oni ti koji upravljaju krimčarenjem ljudi, evo 5000 dolara naplaćuju za svaki prijelaz, ne znam da li oni sami koriste tu mrežu za infiltriranje po mom mišljenju, kao što je s pravom rekao jedan od e, zastupnika iz ovog odbora, e, da, glavna prijetnja jesu strani borci koji su naši surađani tako da im nisu potrebne mreže e, ilegalnih migranata jer mogu koristiti e, prave putovnice. Zašto nam treba PNR popis imena putnika? Zašto neki prolaze ispod e, radara, da se tako izrazim, nisu, nisu uočeni, imaju valjane dokumente, mogu putovati u Siriju, tvrd, govoreći da samo idu na odmor u Tursku i onda krišom pređu granicu Turske. Naravno, ja nemam nikakvih dokaza da se koristi neka ilegalna mreža, no ću ovo na umu, mislim da moramo e, postupno Frontex e, uvoditi u borbu protiv e, zločina. Iz institucionalnih povijesnih razloga Frontex je izgrađen na onom prvom stupu e, e, na temelju prvog stupa i nismo ga mogli zadušiti za borbu protiv e, kriminala. Ali u stvarnosti graničari su ti koji se boje protiv svih tih stvari i protiv krijumčarenja, protiv kriminala i svega. Dakle, evo sad više iako je zajednička zajednička sigurnosna politika drugačija, moramo koristiti metod zajednice i Evo, da smo danas e, stvorili Frontex, zadužili bismo ga za e, prikupljanje osobnih podataka, surađujući s Europolom i ja bih htio da Europol, dakle da se omogući Frontexu da dijeli te operativne podatke s Europolom, što je jako važno kada imaju zajedničku E, zajedničke operacije u sredozemlju i onda prikupljaju imena jadnih ljudi koji su spašeni i onda spomenu nekoga tko je, tko je spašen, e, tko živi u Istanbulu, tko je na vrhu e, mreže i onda se možda uz različite baze podataka kojima se raspolaže može identificirati to da možda ima Pet deset kriminalaca koji zarađuju milijune, milijune e, eura e, tim prljavim e, poslom krijumčaranja ljudi. Dakle, moramo poduzeti više toga, ali evo, ja nemam trenutno nikakvih dokaza o tome. Drugo, Interpol, pitanje gospodina Tanoka u vezi sa Interpolom i zloporadbom Interpola, pa mnogi, mnogi zemlje su svjesne dakle, da se ne mogu... Dakle, sve zemlje un su više manje mahom e, članci Interpola, tako da, a, a nisu sve demokracije, tako da se mora paziti e, kome se sve e, šalju te informacije tako da se automatski ne može slati apsolutno svim članicama svaka informacija. Pitanje o potrebi da se bolje surađuje s Rusijom, Iranom i Turskom, pa potpuno se slažem. Nadam se da čim privedemo kraju pregovore e, o nuklearnom programu Irana, nadam se da će biti moguće povećati razinu suradnje Što se tiče, to je na putu. To je jedna tema oko koje imamo jako slična mišljenja. Dakle, kada je riječ o borbi protiv Daesha i protiv Al-Qaide. Turska je naravno jako blizak partner e, s u vezi. Pitanje koje se postavili o Balkanu Kanu, pa nisam baš e, na dobrom položaju da vam valjano odgovorim jer e, fizički ne, ne mogu provjeravati ob, e, obavještajne podatke i validnost podataka, ali kad budem išao u Balkan, evo ću što bolje. Dakle, vi ste spominjali 700, odnosno 600, pa vjerojatno više. Bio sam zadivljen kvalitetom ljudi koje sam susreo tamo, to je bilo na Kosovu, Bosni i Hercegovini, i na srpskoj strani. Dakle, mislim da će one e, oni razviti sigurnosne snage. Bio sam zadovoljan time što su jako dobro surađivali, no u svakom slučaju ne mogu odgovoriti na e, pitanje o kakvoći obještajnih podataka. To je na državama članicama da vam to kažu. Što se tiče pitanja Negomeš o razmjeni podataka, informacijama, pa došlo je do, do poboljšanja Evo, moram se obratiti vijeću sutra o tome da li države članice više dijele informacije sa Eurojustom i Europolom. Dakle, tome je tako. Veći, imamo veći broj DTŠ-a i to pozdravljam. Što se tiče trgovine oružjem, e, države članice imaju različita mjerila kada se radi o e, oslobađanju e, oružja Dakle, u nekim situacijama lakše je to vojno oružje e, lakše je to nekadašnje vojno oružje ponovno sposobiti da ponovo bude vojno oružje i e, tako ga pustiti u kanale trgovine. Gospodin Demesmaker poslije pitanje u vezi sa e, Ukrajinom, to je dosta delikatno pitanje, da li su ti borci, teroristički borci, nisu, jesu, pa evo tu imamo, istina je neke naše sugrađane, evropljane koji se pridružuju jednoj i drugoj strani do duše. E, evo imao sam, treba se susresti sa, treba se susreti sa e, šefom sigurnosnih snaga, dakle kolegom iz Ukrajine, da vidim e, do koje mjere im možemo pomoći na tom polju. Gospodine Kuzo, PNR, e, kažete da to ne bi spriječilo Pariz. Pa mislim da nikad nitko nije tvrdio da bi popis imena e, putnika mogao spriječiti napad na Charlie i ako ste me čuli ranije, ja sam znatno prije nego što je došlo do Pariza poticao da se e, pokrene taj popis imena putnika. Tako da mislim da ne bi bilo pravedno posjedati za Parizom da se zalaže ili da se zaustavlja e, e PNR. Dakle, budimo pošteni što se toga tiče. Ja sam uvijek govorio zašto nam je potreban. Sad nemam dovoljno vremena, ali pokušao sam objasniti. Nije to zbog Charlie Hebdo, već zbog toga što to je to jedini način da se identificira sumnjive e, putnike i e, sve oblike e, potencijalnog kriminala. Što se tiče upotrebe besplatnih letjelica, to je jako složno pitanje, s velikim zadovoljstvom ću se vratiti razgovarati s vama detaljnije na temu toga. Ne mislim da bi smio biti isto više pojednostaviti stvari i odgovoriti u dvije, tri minute sjećam se prošle godine e, Europskog vijeća za obranu. Mislim da je Europska služba za vanjsko djelovanje radila na tome. Ne sjećam se da smo imali službeni stav Europske unije o uporabi besplatnih letjelica. U biti, same besplatne letjelice nisu Eh, u pitanju, to je poput eh, borbenog zrakoplova, oni su, to je sredstvo, no pitanje je gdje i kad, kako se koristite te besplatne letjelice za napad u kontekstu eh, međunarodnog sukoba ili ne međunarodnog sukoba, pa to je ono glavno pitanje koje se o kojem se raspravlja već nekoliko godina, se o tome raspravlja s Amerikancima, osobito se najviše raspravljalo s Amerikancima za vrijeme prve e, vlade predsjednika Busha, kada se radilo o globalnom pristupu teroru, mi smo imali različitu e, različito mišljenje, imali smo određene su, sukobljavanje sa njihovim e, ministrom vanjskih poslova, E, mislim kroz dijalog jer e, oni su radili imali su različit pristup tome jednostavno e, nego mi nisam upoznat ni s kakvim sporazumima ili idejama da se koristi Maroko, Tunis ili Alžir kao vojne baze za besplatne letjelice. Ja nisam upoznat s tim da države članice koriste besplatne letjelice na način na koji to rade Amerikanci. Možda imamo besplatne letjelice za promatranje, ali ne za napade. I jedina baza s kojom sam upoznat jest u Nigeru, a njom upravljaju Amerikanci ali niti u jednoj od ove tri zemlje koje ste spomenuli. tiče Matija koji šalje vojsk, e, oružje e, Siriji, ne znam zato. Nemam nikakvih problema s njima, to je, to je E, oni, oni nam s nama dijele brojne informacije o onome što se dešava u e, Iraku. Što se tiče Sirije, borbe protiv antisemitizma i tako dalje, pa nema tu neke izravne veze. U postupku radikalizacije postoje određeni vidovi e, rasizma koji su samo jedan od elemenata, jedan od brojnih elemenata koji vode neke ljude da kod njih, kod njih stvara E, frustracije i druge stvari koje izazivaju nasilje, ali to nije onaj jedini izravni put kojim se dolazi do, e, do samog nasilja, ali ne mislim da Evo, brojke koje sam vidio e, u francuskom antisemitizmu i rasizmu su dosta zabrinjavajuće, ali ima ih i drugdje. u Belgiji 7000 uh, Belgijanaca je očeo prošle godine i vjerojatno će doći do, do povećanja tog broja. E, evo, nakon Charlie Hebdoa e, je rečeno da su napadnuti židovi zato što su židovi. To je nešto što je neprihvatljivo i opet s druge strane znam da se vodi rasprava, velika rasprava u Francuskoj i da se... E, treba znati da i sama, traži se da se islamofobija stavi na istu, istu razinu kao i e, antisemitizam, ali to je različito jer židove se napada zato što su židovi, a ne zato što su vjernici, dok e, ksenofobija je drugačiji fenomen, ali opet i jedno i drugo, mislim i ovo drugo je zabrinjavajuće u Europi, vidjeli smo u nekim zemljama da e, ima da su organizirane demonstracije znamo da ima demonstracije protiv muslimana arapa i e, ima što na umu jako je važno e, vidjeti koji je najbolji način za rješavanje ovog problema i evo do, na taj način ćemo spriječiti radikalizaciju, vjerujem sam u to. I pozdravljam rad potpredsjednika na e, s tim u vezi. Što se tiče stranih boraca, e, mislim da i za to treba više vremena da se objasni postupak regrutiranja radikalizacije. Društveni mediji imaju vrlo važnu ulogu. U Belgiji, evo, mogu reći da ako Belgija ima najveći broj e, svojih e, građana koji su otišli u Siriju i Irak, to je me tako kao prvo zato što imamo aktivne selafističke e, organizacije Šarija za Belgiju i frapantno je vidjeti to da ljudi koji su najveći broj ljudi koji su otišli u Siriju i Irak dolaze iz onih mjesta gdje je ta organizacija najaktivnija, Antwerpen, Brisel i no drugi val Belgijanaca koji su otišli tamo, vjerojatno je bio regrutiran putem interneta, putem društvenih mreža i od nekih je traženo da regrutiraju, dakle da unovače obitelj, prijatelje i tako dalje. I to sve je rađeno putem društvenih medija. E, I <clears throat> mi očito nismo e, tu zauzeli dovoljno jak stav u borbi protiv e, E, toga, no evo u Belgiji i Velikoj Britaniji to je stabilizirano sad odlazak, ali u zemljama kao što je Njemačka na primjer e, i to, to se nastavlja. Dakle, ima posla. Evo, gospodine Bašir, da, nedostatak dobrog upravljanja. Potpuno se slaže. Mislim da smo mogli više napraviti nakon što je zapšalo arapsko proljeće ali treba više ulagati u reforme sigurnosnog sektora i zato doista puno surađujem s Tunisom da im pomognem da u potpunosti ponovno izgrade svoj sigurnosni aparatus. Treba početi iz početka na izgradnji sigurnosnih e, službi, e, raditi na bojoj policiji, policiji prevencije, e, vladanje prava, to je želja predsjednika E, sreo sam se isto tako s predsjednikom e, Europskog vijeća i komisije, oni su jako spremni raditi na tome, to se primjenjuje i na druge zemlje, e, što se Libije tiče, tu je nemoguće napraviti nešto, to će biti još veći izazov u narednim godinama i veliki broj država treba još pomoći u sektoru sigurnosti. Hvala. Gospođo Fotiga, imate Imate još pravo na jedno dodatno kratko javljanje. Da, hvala najljepša predsjedniče. Gospodine Kerkovš, moje pitanje je o Rusiji, Iranu i Turskoj. Dobro, možemo možda ostaviti e, Tursku, ali ja nisam baš tražila veću suradnju, već o stanju stvari. If, if you have some comments on one comment on Could you just elaborate a bit more the question so that I can answer Možete malo pojasniti pitanje kako bih na najbolji mogući, način odgovorio. Što ste htjeli reći tim stanjem stvari u vezi s Iranom i Rusijom? With Russia, very simply, I Što se Rusije tiče, jako jednostavna stvar, dao sam vam primjer dekreta o zabrani Eh, ulaza i izlaza u Afganistan i kada se govori o potrebi da se eh, radi s Rusijom na pitanju terorizma, to je bilo suprotno našim očekivanjima. Što se tiče Irana, tu se radilo puko radoznalosti. Htjela sam vas pitati do koje, moguće, do koje mjere je moguće dobiti eh, od Irana pomoću podršci manjinskih skupina kao što su jezidi, lidi i druge kršćanske manjine. Ja se osobno ne bavim Iranom, tako da je teško odgovoriti na to pitanje da li smo mogli nešto ostvariti, dobiti. Znate da radimo da tražimo od e, predsjednika vlade Iraka da se radi na inkluzivnoj politici, dakle sve što možemo dobiti u tom kontekstu je važno, ali doista nisam dovoljno uključen u pregovore o nuklearnom pitanju da kako bi znao da se na marginama radi o tome, ali s obzirom da je to vrh vrhova svih prioriteta pregovora, pretpostavljam da puno vremena o tome rade, ali zato sam to rekao. No, u svakom slučaju ćemo se baviti i tim graničnim pitanjima, što je dobra ideja, to što ste rekli. Što se Rusije tiče, Što se Rusije tiče, jedina stvar eh, koju vam mogu reći, dakle, o čemu sam razgovarao s kolegom iz Rusije jeste da su oni članovi gctf i oni su jednako zabrinuti kao i mi glede razvoja Daesha. Tako da naši odnosi trebaju biti produbljeni ali nije jednostavno kao što je bilo prije izbijanja krize s Ukrajinom. Što se tiče procjene stvari, mislim da se slažemo glede mnogo čega po pitanju Al-Qaida i Daesha. Njihovi stavovi o Afganistanu su dosta bliski našima. Najša hvala, gospodine Dekerhove. Mislim da znate da je ovo još jedan korak u našem dijalogu. Hvala vam što ste došli i s veseljem ćemo vas ugostiti sljedeći put. Naj, sve najbolje vam želimo. A sada najboljim kolegama da sljedeća točka koja je e, posjet e, Iranu koji će predstaviti naš e, predsjednik gospodin Brok da je to